Good afternoon, uh, e, Dobar dan, kolege. Ako se slažete, krenimo sa drugim dijelom današnjeg dnevnog reda. Predlažem da krenemo sa točkom 9. Čućemo povratne informacije o službenim putovanjima u Budimpeštu i Beću. E, odbori su činili dakle e, delegaciju od 10 članova od 28. do 30. listopada. Cilj službenog putovanja bila je posjeta Europskom institutu za inovacije i tehnologiju te e, nekoliko zajednica za znanje i inovaciju koje su smještene u Budimpešti i u Beću. I to je posebice važno s obzirom na to da je komisija nedavno e, predložila donošenje uredbe o e, Institutu za inovaciju i tehnologiju. Gospođa Karvalju je bila voditeljica delegacije, ona će nas izvijestiti. Iako ima još kolega koji su sudjelovali u toj e, delegaciji, ako žele to komentirati, Ako nas o nečemu žele izvijestiti, e, slobodno. Prije nego što dam riječ e, gospođi Karvaljo, pozdravit ćemo i skupinu e, posjetitelja koji su došli iz, Algarvea, iz, to je na jugu Portugala, i to su gosti gospođe Karvaljo. Evo, pozdravljamo vas, dobro nam došli i evo, sada imate priliku poslušati gospođu Karvaljo. on the ITRA delegation visit in uh, Vienna and Budapest. Izvolite, gospođo Karvalju, imate riječ. Hvala vam. Posjetili smo najprije Budimpeštu, nakon toga Beč i to e, naš je posjet bio uglavnom koncentriran na EIT. Jako smo puno e, razgovarali sa različitim e, razinama instituta od upravljačkog odbora i njegovih članova do direktora te službenika koji e, rade u EIT-u te u tim zajednicima za znanost za znanje i inovaciju dakle koji su članovi, koje su teme, koji su partneri, tako da unutar tih zajednica postoji nekoliko različitih razina. Svi su nas jako lijepo primili. Imali smo priliku e, vrlo detaljno i otvoreno razgovarati sa svima. Vodili smo stvarno iskrene i otvorene razgovore i to sa ljudima na svim razinama i hvala im svima. što su bili stalno sa nama, što su nas pratili i što su spremno odgovarali na sva naša pitanja. Stoga e, podržavamo taj mm, otvoreni stav. I hvala im puno. Dobili smo jako puno informacija i to je bilo jako korisno za sve zastupnike i to posebno e, one zastupnike koji nisu baš upoznati sa radom EIT-a. Imamo, e, ja bih istaknula dva vrlo pozitivna aspekta. Prvi se odnosi na to da bilo nam je drago da smo mogli se uvjeriti da je EIT riješio administrativne poteškoće na koje je upozorilo izvješće Revizorskog suda iz 2016. E, imali smo priliku razgovarati sa e, upravljačkom strukturom i e, u principu stekli smo dojam da je ta faza gotova i da je EIT pred novim početkom. Isto tako smo e, impresionirani sa sadržajem i rezultatom koje su nam predstavili nekoliko, e, koje smo čuli od nekoliko zajednica. Imali smo detaljnu prezentaciju dakle, e, od zajednice za energetiku, za klimu, za zdravlje. Razgovarali smo i sa izvršnim direktorima i stručnjacima i čuli o stvarno konkretnim rezultatima. No, identificirali jesmo neke stvari koje su bitne za naš budući izvještaj. O tome sam razgovarala sa gospođom Matijas, koja je također izvjestiteljica. Smatramo da bi trebalo imati bolju e, zemljopisnu rasprostranjenost i transparentniju u Europi. Zatim, bolju uravnoteženost kad je reč o znanju i isto tako treba još dodatno raditi na sinergijama, neke već postoje. No moramo e, ostvariti daljne sinergije i to posebno stvoriti nove sinergije sa novim dijelovima e, obzora 2020. i u budućnosti obzora e, Europa. I također smatramo da je korisno raditi na istraživanju i inovaciji. I bilo bi jako dobro da imamo više suradnje između EIT-a i ostatka e, komponenti obzora 2020. Pripremit ćemo naše izvješće o, na tu temu, tako, naravno. Hvala vam i čestitamo na e, uspješnosti posjeta. Evo dva su se zastupnika javila za riječ, molim vas da se ograničite na jednu minutu. E, prva neka govori gospođa Lita o Markeš. Hvala vam što ste mi dali riječ, Ovo bit ću stvarno vrlo kratka. Slažem se sa svima što je rekla gospođa Karvaljo. Ja sam također imala priliku i zadovoljstvo sudjelovati na ovom putovanju i ja bih željela istaknuti tri stvari. Kao prvo, održivost ovih zajednica za znanje i inovaciju. One se sada približavaju svojem e, predviđenom kraju, ako budemo uspjeli pronaći e, nove sredstve financiranja, da im pomognemo da nastanu, nastave sa radom nakon ovog početnog, e, početne faze, to bi bilo dobro. Drugo, to je već spomenuto, u nekim zemljama je e, prevelika koncentracija. Stvaranje budućih zajednica treba uzeti u obzir zemljopisnu uravnoteženost. I na kraju, možda ovo je samo prijedlog, ovo je bila stvarno odlična prilika za nas zastupnike koji smo podsjetili e, Budimpeštu i Vijenu ali, e, i Beč, ali mislim da bi bilo jako važno da i drugi zastupnici mogu e, razgovarati o tome, o digitalnoj transformaciji, klimatskim promjenama i i tako dalje. Hvala vam, sada riječ ima gospodin e, Pekarinen, izvolite. Ako mi dopustite, ja bih govorio na finskom. For some seconds. Arvoisa puheenjohtaja, minä en ollut matkalla Budapestiin. Ja nisam sudjelovao na ovoj emisiji u Budimpešti, ali svejedno bih rekao nekoliko riječi. Kao, kao prvo, mislim da je strašno važno da imamo platforme za suradnju na kojima imamo visoku razinu znanja, primjene znanja, i e, putem kojih tvrtke mogu pronaći način da bolje surađuju i unutar jedne zemlje, ali i e, diljem Europe. EIT je osnovan upravo kako bi se ispunile te potrebe i kako bi se stvorile mogućnosti kad je riječ o e, znanju jer problem u Europi jest stvoriti nove komercijalne proizvode i to kroz znanje. I to traje predugo, uglavnom ne funkcionira. I ove zajednice su zapravo vrlo dobro rješenje i dosta dobro funkcioniraju i ispunjavaju zadatke koje su im e, povjereni. No, htio bih reći još nešto. jako je važno da EIT e i KIC dakle budu decentralizirani. E, naravno moramo imati jedan centar u Budimpešti, ali opet s druge strane te zajednice moraju biti bližu Europi, bliže e, poslovne zajednice. Osim toga, ako dakle, nešto o čemu sam razmišljala, da li bi ovakve platforme trebale biti interne? E, svakoj zemlji članici ili bi nam trebalo paneuropsko rješenje. Ja mislim da bi nam trebalo jedno europsko rješenje. I posljednji komentar. Ako sam dobro shvatio, treći stup e, programa Obzor e, je zapravo vrlo blizak EIT-u i tim zajednicama znanja i inovacijama. No, bez obzira na to, E, mislim da bismo ispak to trebali tako učiniti. Oprostite, ja sam odredio pet minuta za ovu raspravu. Već smo to prekoračili, a još se dvoje zastupnika javilo za riječ. Gospodini Đaps, izvolite. Hvala. Evo, ja sam samo htio podržati ono što je rekla gospođa Karvaljo. Ja sam također bio u Beću i u Budimpešti i bilo mi je jako drago susresti se sa svim tim inovatorima i zna znanstvenicima i ono što me iznenadilo je raznolikost svih tih zajednica. I to je, ja mislim, dobra početna točka za naš rad na novoj uredbi. Hvala vam. Gospodin Bunding, molim vas, budite vi jednako kratki. Na stranici četiri vašeg izvještaja spominjete da neki izvršni direktori zajednica su bili kritični prema nekim prijedlozima EIT uredbe. E, možete li nam malo pojasniti što ih je to tako uzrujalo? Hvala, želite li odgovoriti sada? Zapravo smo pitali sve izvršne direktore ili njihove predstavnice E, predstavnike što misle o prijedlogu komisije. I u principu su se svi slagali. Jedna od točaka se odnosi na obrazovanje. Slažu se da mogu učiniti više na obrazovanju, ali zapravo žele e, više raditi na tome da se ta obuka vrši unutar njihovih e, ustanova. To je bilo prvo. Drugo, brine ih održivost tih zajednica. Dakle, tri su zajednice počele od početka. Dakle, Ino Energy, e, te e, regionalna zajednica, te zajednica za klimu. Tako da ne znamo, vidjet ćemo što će se dogoditi kada se postupno ukinu sredstva iz komisije. Zatim, bili su zavrnuti zbog proračuna, to jest e, raspodjele proračuna. Zato što bi proračun trebao biti, krenuti kao manji, a onda da se povećava kroz vrijeme. Mislim da bi bilo dobro imati veći proračun na početku i onda da se on smanjuje s vremenom. Spominjala su se i neka izuzeća koja postoje u uredbi, koja je trenutačno na snazi, a koja nisu sad prisutna u prijedlogu komisije, a to bismo svi mi htjeli vidjeti. No to je sve u uredbi i sigurna sam da e, vam gospođa Mariza Marija može na to odgovoriti. Hvala. I sada prelazimo brzo na točke 10 i 11. Riječ je o zajedničkoj raspravi o paketu EIT-a. Imamo dva izvještaja, dva izvjestitelja. Dati ću sada riječ izvjestiteljima, svako po pet minuta. Nakon ćemo čuti izvjestitelje u sjeni po dvije minute. Oni koji su odgovorni e, za oba dokumenta bi mogli govoriti četiri minute, no ja vas lijepo molim da sa svime završimo u sati 10, a ne u sati 25, kako bismo uspjeli e, održati raspored koji je naveden u dnevnom redu. E, počet ćemo dakle onda sa e, gospođom Marisom Matijas. Ona je izvjestiteljica za EIT, dakle preinaku. Hvala vam. I hvala gospođi Karvalja na e, izlaganju o ovom putovanju u Beć. Ja nisam mogla sudjelovati, ali na mnogim od ovih točaka smo stvarno usko surađivali. mi želimo vrlo jasno izložiti e, stratešku agendu i EIT. I sada, budući da je ovo moj prvi govor, neću se moći osvrnuti na sve elemente koji su bitni za tu e, uredbu, s obzirom na područje primjene uredbe, pa ću se koncentrirati na nekoliko točaka. A htjela bih čuti i povratne informacije od kolega koji će željeti možda nešto reći. Kao prvo, brine nas uloga samog parlamenta. S obzirom na postupak preinake. To će imati posljedice ne samo na pripremanju novog prijedloga za e, stratešku agendu za inovacije i IT, to ima i sežnije posljedice kada gledamo vremenski raspored koji je predviđen za preinaku, to je nešto na čemu ćemo morati raditi, zato što ako doista želimo da parlament bude uključen, onda moramo e, raditi na aspektu vremena e, te preinake. Zato što prema programu EIT bi bi trebao biti e, program Europske unije, a ne dio obzora Europa. To znači da komisija ima veću kontrolu nad programom i nakon razdoblja od sedam godina morat ćemo se pobrinuti da i dalje budemo uključeni. Druga stvar je otvorenost i transparentnost. U nekoliko navrata kada smo prvi put o ovome razgovarali te e, jutros je također spomenuto e, vidi se da je previše e, dakle tih zajednica smješteno u tek nekoliko zemalja a te bi se zajednice trebale više usredotočiti na veću otvorenost želimo da partnerstva koja su već u funkciji dakle da njima damo dodanu vrijednost i moramo osigurati da EIT bude decentraliziran te da pokriva i druge aktivnosti. Stoga smatram da bismo u uredbi trebali definirati neke jasne kriterije te e, i o samoj e, dodjeli kikova, dakle tih zajednica, hubova i želimo da te, ta, ti natječaji budu transparentni i otvoreni a pritom moramo voditi račun o, kriteriju e, odličnosti. Zato što ponekad vidimo stvarno da se malo previše usredotočujemo samo na te kriterije. E i T. je e, nešto jako dobro i štete da bude ograničeno e, ovako kao što je bilo do sada. postoje aktivnosti koje su pokazale da EIT nije ostvario svoj puni potencijal. Mislim da moramo u preinaku uključiti i mjere kojima ćemo osigurati da imamo e, bolje praćenje i bolji follow-up, strože kontrole zajednica za znanje i inovaciju, i možda bismo trebali imati i kraće evaluacijsko razdoblje E, zato što razdoblje od 7 godina je ipak malo predugačko. I na kraju još jedna jako važna stvar, a vidim da imamo tek 30 sekundi. E, pitanje osoblja. Znamo da bi EIT trebao moći odgovarati na nove izazove i nove kriterije. Ako u tome žele uspjeti, onda treba imati više ljudskih resursa. Osim toga, pojavio se i problem i na koji moramo naći hitno rješenje. Postoji odjeđena praznina u e, uredbi, a to je dakle da e, osoblje EIT-a ne mogu, nakon što im ugovori isteknu, ne mogu ih više obnavljati. I to će se dogoditi 2020. zato što će čitav niz e, ugovora isteći. Tako da imat ćemo preinaku e, uredbe, ali nećemo još uvijek imati dovoljno osoblja. Tako da moramo voditi računa da se, e, da se pobrine da EIT ima primjereno osoblje. I vidim da mi je vrijeme isteklo. Ali e, sigurna sam da ćemo za vrijeme isprave se još uspjeti dotaći nekih drugih tema koje su itekako relevantne za ovu uredbu. Hvala lijepa. Gospođa Karvalja je sljedeća. Ona je izvjestiteljica za stratešku agendu za inovacije EIT-a 2020. do 2027. za jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta. Izvolite. Hvala. Ja imam pet točaka. ali ovih, dakle ovih pet su najvažnije. Već sam nešto spomenula o njima u izvješću iz misije iz Budimpešte i Veća. Kao prvo, e, tu je potreban bolji balans e, s fokusom na inovacije i e, znanosti, obrazovanje. E, tu je jedan trokut, e, dakle edukacija, znanost e, i inovacije s fokusom na inovacije. Interes za jačanje edukacijskih aktivnosti postoji, međutim edukacijske aktivnosti su već usađene u veće postojeće aktivnosti zajednica znanja i inovacija, na primjer postdiplomske studije u industrijskom okolišu ili poduzetničkom okolišu E, profesionalno osposobljavanje. E, dakle, to su aktivnosti u tim zajednicama, znanja i inovacija. Dakle, to je jedna stvar koju bismo želi promijeniti u e, prijedlogu komisije. Druga stvar, u skladu s ovim što je rekla gospođa Matijas vezano za transparentnost i otvorenost, prvi pozivi koje radi EIT su vrlo transparentni, ali kasnije u procesu kada KIC dodaje nove kolokacijske centre i partnere, to ovisi od KICA do KICA. Neki od njih ne rade otvorene javne pozive na transparentan način i mi želimo da ti javni pozivi za nove lokacije i nove partnere budu pravilo. Što se tiče zemljopisne ravnoteže, pa imam nešto različito za reći od onog što je rekla kolegica Marisa. Mislim da bi izvrsnost trebala biti kriterij, ali trebamo biti u mogućnosti imati geografsku ravnotežu i trebali bismo imati, uključiti i ove manje džepove izvrsnosti koji postoje u Europi i krajnji rezultat će biti isti. E, dakle, želimo e, uravnoteženu geografsku distribuciju, ali zadržati i izvrsnost kao glavni kriterij. Ne samo glede država, već također i regija, jer e, imamo koncentriranu zapravo distribuciju EIT-a u određenim regijama. Još jedna stvar su sinergije, moramo pojasniti e, ulogu e, regija i e, pojačati ulogu regionalnih fondova za EIT. I također trebamo imati dobar način za suradnju EIT-a i EIC-a. U cijelom obzoru Europe, a pogotovo u EIC-u razgovarali smo sa o načinima kako uključiti tu EIC i eit da oni više surađuju. Četvrta stvar, financijska održivost. Pravilo je da nakon 15 godina oni budu samo održivi, ali šteta je što ne vidimo smanjenje i postupno ukidanje aktivnosti koje su dalje od tržišta, da ne izgubimo znanje i iskustvo koje smo stekli. Dakle, želimo proučiti model fin e, održivog financiranja e, kicova. Zadnja stvar tiče se e, dva nova kica. prijedlog komisije ih spominje. Predlaže jednu od tema, a to je kreativna industrija i mi se slažimo s time, ali druga tema je ostala otvorena. Komisija ima jednu studiju koja je identificirala nekoliko tema sa procjenom učinka. Jedna od tema u toj eh, procjeni učinka je važna i mi bi dali na razmatranje izvjestiteljima u sjeni i kolegama jer za nas se to čini važnom temom za Europu i svijet i EIT se još time ne bavi. A to su pitanja vezana za vodu, dakle nedostatak vode, kvaliteta vode, e, pitanja vezana za rijeke, jezera, oceane i sl. To bi mogla biti jako važna tema za neki kik Imamo već kikove za hranu, energiju, zdravlje, ali nemamo za vodu, tako da to je tema za raspravu. I jedan prijedlog koji bih ja dala kolegama na razmatranje. Hvala lijepa. Hvala gospođo Karvalja. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Marisa, za gospođu Marisu Matius. E, kolega u sjeni je gospodin Andrijos Kubilius izvolite, iz EPP-a. Hvala, bit ću kratak. Izvješće o regulativi je možda lakše od strategije, e, kako mi vidimo tu strategiju EIT-u i što je komisija pre poručila u regulativi. E, ima nekoliko stvari osim ovoga što je rekla gospođa Karvalja, ne znam možemo li u regulativi dobiti odgovor. Ja sam novi u parlamentu i pokušavam e, razumjeti točno što EIT radi i kako ja to vidim. Najvažnija misija EIT-a je provedena kroz stvaranje kicova dakle, tih zajednica znanja i inovacija. Meni nije sasvim jasno jesu li to mreže, klasteri, e, treba vidjeti kako se inovacije provode u drugim državama, da li kroz klastere, gdje imamo znanost, edukaciju i biznis e, zajedno u klasteru u blizini. Dakle, na primjer, Silicijska dolina E, dakle, lokalni pub je najvažnija institucija u Silicijskoj dolini gdje se svi sastaju, razmjenjuju iskustva i e, imaju zanimljive ideje. Dakle, kad stvaramo mrežu kikova u cijeloj Europi, ja ne vidim takvu klasterizaciju. To je jedno pitanje. Drugo je da li je EIT predan ovom osnivanju kikova, da li kikovi daju e, financijsku pomoć startupima. Sad dolazimo u razdoblje gdje imamo tri prva kika e, kojima će se postepeno ukidati financijska sredstva od strane Europske unije. Ja sam govorio s nekima od njih i, misli, i oni kažu da će im biti vrlo izazovno preživjeti samostalno bez pomoći od EU-a. Za mene strateško pitanje znači li to da misija EIT-a da osnuje kikove više nije održiva jer kikovi ne mogu sami samostalno preživjeti. Kad pogledamo akademsku literaturu koja se bavi klasterima, uvijek imamo iste zaključke, a to je e, stvaranje klastera koristeći administrativne resurse i moć nije najbolji način jer ti klasteri ne preživljavaju. Tako da smo možda došli u neku situaciju gdje su nam potrebni odgovori da li EIT zaista radi ono što mi želimo, dakle klastere za inovaciju. Druga stvar, bližim se kraju. Vidio sam u nekim izvješćima da kik, kikovi nisu zanimljivi eh, velikim, velikom biznisu, velikim tvrtkama. Što to znači? Pa kad pogledamo kako se inovacije događaju, obično to je u klasterima, malim tvrtkama ili velikim tvrtkama. Dakle, imali smo Ericsson, imali smo Siemens, kad je Europska unija počela implementirati neke inovacijske strategije, velike tvrtke su nestale, te velike tvrtke su nestale iz Europe i tu moramo vidjeti koji je problem. Dakle, EIT mora pružiti neku bolju atraktivnost e, velikim tvrtkama. Jer inače neće moći dobro podržavati inovacije. Hvala. Za SID za ova izvješća imamo istu izvjestiteljicu u sjeni, gospođa Galvez Munjas. Hvala, ja ću govoriti španjolski. Hvala, mm, gospođe Carvalho i Matijas. E, mi se slažemo sa većinom iznesenih zabrinutosti i sa stvarima koje smatraju da treba unaprijediti. Kao prvo, sve ono što ste rekli o boljoj ravnoteži i kad je reč o trokutu e, znanja, tu se naravno slažem i sa gospođom Karvaljom i kad je reč o obrazovanju i znanosti, to jest da to dvoje treba osnažiti. Isto tako slažem se s time da je potrebna bolja zemljopisna e, ravnoteža, jer sada je situacija stvarno neuravnotežena. Isto tako e, izvrsnost mora i dalje biti glavni kriterij. Ali smatram da bismo trebali aktivirati mehanizme koji će nam omogućiti i druga područja, a isto tako valja voditi računa o regionalnim specifičnostima jer naravno postoje države koje recimo trebaju posebnu pažnju, ali u nekim zemljama imamo također i određene e, regije koje samo traže posebnu pozornost. I sad ako gledamo tu kartu gdje se nalaze ti kicovi i vidimo da u nekim zemljama imamo jako velike regije sa jako velikim brojem stanovništva u kojima nema nikakve aktivnosti kica. To je nešto što stvarno treba e, riješiti. I treća ravnoteža na koju treba više raditi jeste rodna ravnopravnost. Zato što mislim da tu još moramo puno toga e, napraviti. Istina je da institut trenutačno provodi inicijative kako bi ispravio tu e, nejednaku zastupljenost spolova, ali smatram da to treba malo e, istaknuti kao bitnu temu. Slažem se sa gospođom Matijas i kad kaže da moramo moći riješiti problem rada u institutu. Ako želimo rasti ili ako želimo da se razvijaju aktivnosti, Treba će sigurno više osoblja. E, stoga jako je važno da imamo najbolje stručnjake koji će raditi u tom institutu. Mislim da bismo trebali pronaći rješenje na to, zato što odustati od tih e, ljudi nije dobro ni za institut, ni za kitove, niti za Europsku uniju. Zatim pitanje financijske održivosti. To valja riješiti, no valja jednako tako voditi računa da nisu svi kicovi jednaki. Tu um, želim reći da se ne nalaze svi u istoj situaciji. Neki su krenuli već uh, davno, uh, sa prvima smo mnogo više eksperimentirali nego sa kasnijima. Ali i nisu uh, svi ti kicovi u istim sektorima i nemaju svi jednake kapacitete privlačenja ulaganja. Zato što naravno postoje sektori kojima je lakše privući ulaganja nego neki drugi. Tako da e, o tome valja također voditi računa. I na, kraja, na kraju bih se još osvrnula na e, nove kicove Zajednički istraživački centar u Sevilji je pripremio mišljenje za cijelu Uniju o tome koja će biti e, tematska područja na kojima bi se mogla razvijati, mogle razvijati te nove, ti novi kicovi. I istina je dakle da sve ono što se odnosi na vodu i oceane izaziva veliki interes zato što se to može onda povezati e, sa glavnim ciljevima obzora Europa. No postoje i neka druga područja koja su možda malo manje razvijena i u kojima se organiziraju inicijative i možda u nekim e, regijama koje nisu poznate po, nisu tradicionalno po inovaciji. Tamo se recimo radi e, na socijalnoj inovaciji. Mislim da bi e, to moglo biti jedno od korisnih područja. Eto, to su glavne točke i još bih na kraju rekla da se slažem sa kolegama kada kažu da je institut ostao pomalo izoliran iz e, opće strategije inovacija i da bismo trebali ozbiljno raditi e, u traženju tih sinergija. Zato što imamo jako važan instrument i moramo ga znati e, iskoristiti bolje. Hvala vam. Hvala lijepa. Za Renew gospodin Ižaps. On također govori za gospođu Solis Perez. Hvala predsjedatelju. Pa prvo bih izrazio punu podršku cijelom projektu i nastavku rada EIT-a ali svejedno neka od ovih pitanja koja su spomenuta e, su ključna i iz naše perspektive iz kluba Renew. Kao prvo ovo pitanje otvorenosti kicova. Znamo da prije 11 godina osnovan je EIT sa velikom autonomijom e, upravnog odbora EIT-a da osniva nove kicove, da uključuje nove partnere. Ako idemo naprijed i ako je glavni cilj EIT-a proizvodnja europskog inovacijskog okoliša, da tako kažemo, e, dakle da imamo više otvorenosti kicova za nove partnere je ključno, a to se može reći i za vidljivost EIT-a i KICova u svim e, državama članicama, jer čak i ovdje u parlamentu kad e, priđamo nekim kolegama i govorimo o EIT-u, mnogo nas zapravo ne zna što je točno taj projekt, e, a on traje već 11 godina, što znači da je vidljivost problem. A to bi se moglo riješiti osnivanjem jednih inovacijskih hubova, središta u državama članicama za EIT, a to je i komisija razmotrila i mi to podržavamo. Drugo pitanje tiče se geografske raspodjele uravnoteženosti. Slažem se sa kriterijem izvrsnosti, međutim, ovdje se ne radi samo o inovacijskom okolišu EU-a, već također o inovacijskom okolišu u samim državama članicama i iz te perspektive regionalna schema za inovacije treba biti podržana u budućnosti. Bila je prije dobrovoljna, sada je obvezna. 10% je prema prijedlogu komisije određeno za IES. Po meni moglo bi to biti i više od samo 10% financiranja. Treće pitanje, već je spomenuto, mnogi kolege su to rekla, a to je financijska održivost kicova. Ta zamisao postupnog e, ukidanja i naravno postoji praćenje koje bi možda moglo biti i češće, a ne tek nakon sedam godina. Je jako dobro dakle zamisao je da imamo neku europsku dodanu vrijednost od tog kica imamo i ovaj memorandum o suradnji koji se spomenjuje, spominje. E, pitanje je što to točno znači. Vjerojatno trebamo u strateški plan za inovacije e, staviti bolje elaboriran, e, elaboriranu priču što to točno znači kakva prava i obveze imaju ti kicovi nakon 15. godine. A zadnja stvar tiče se novih kicova jedan od tih novih kicova već je predložen u planu za strateške inovacije. To su kulturne kreativne industrije, nemamo ništa protiv toga, međutim, sada već e, imamo osnivanje desetog kica 2025. I bilo bi dobro da postupak osnivanja novih kicova bude transparentniji kako se oni stvaraju, bilo da su to kicovi za vodu, za migracije, to je već spomenuto. Dakle, transparentnost e, vezano za nove kicove je po meni ključna. Hvala. E, e, hvala za zelene. Imamo istog izvjestitelja u sjeni za oba dosjeja. Gospodin Buchner, izvolite. Hvala, hvala lijepa. I ja mislim da je te nešto ključno. To izjednačava nedostatke u, u našoj strukturi istraživanja što se tiče financiranja i što se tiče kreativnosti. Stoga je e, od odlučujuće važnosti da iskoristimo naše inovacijske snage u sljedećoj dekadi ali zato trebamo i dostatna sredstva. Kao što je već spomenuto od prethodnih govornika, e, to je jako potrebno, ali ja bih nešto dodao. Imam problema sa institucionaliziranim partnerstvom u obzoru Europe e, da to sada postane stalna karakteristika to ne odgovara naravi kikova. 40% e, država članica će u tome biti uključeno. A na nekim područjima je to smisleno, a na nekima sigurno nije. I ja sam bio voditelj e, jedne europske suradnje na području istraživanja. Takova eh, istraživanja su često, eh, takova ograničenja, oprostite, su često problematična. A onda izbor za nove kikove mora biti eh, jasan i transparentan. To su i drugi govornici naglasili. Imamo mnoge probleme koje treba riješiti. I naravno moramo izvršiti izbor, ali taj izbor mora biti takav da e, dobijemo najveću moguću transparentnost. A kad jedanput napravimo izbor da onda kikne postane zatvoren klub nego da može e, primati i nove partnere. To je naročito važno za mala i srednja poduzeća koja E, sigurno na početku možda nemaju sve informacije, tek su možda osnovana i stoga moraju dobiti nove šanse da sudjeluju. Novi centri izvrsnosti su također e, važni za e, područja u kojima nema takovih centara, ali izvrsnost je važnija. nege teme su jače zastupljene u nekim e, regijama, imaju možda zato i bolje pretpostavke. I to treba uzeti u obzir. E, ne možemo e, sve mjeriti jednim aršinom, jednakom mjerom. To ne bi bilo dobro. I na kraju, ovdje u Europi imamo velike teškoće da ispunimo e, ciljeve e, e, za sprečavanje klimatskih promjena. Te ciljeve moramo uključiti u ciljeve EIT-a. Isto tako to mora biti i odraženo u strategiji inovacijske agende i poslovni e, planovi trebaju biti uzeti u obzir i to jače. Evo, toliko bih imao reći o toj stvari. Hvala. Thank you so much. Hvala lijepa na komentarima. Sada iz ideja imamo dvoje izvjestitelja u sjeni za svakoga po dvije minute. Prvi je gospodin Andreja Karopo. Hvala. Htio sam uštedjeti malo vremena pa se nisam javio prije u raspravu, ali sam svakako htio pohvaliti mm, kolegicu Karvalju na noj misiji u Budimpeštu i, i, i Beću. Dakle, u tih dva, tri dana smo stvarno bili stalno usredotočeni na posao. Mislim da je put bio odlično organiziran. A sada da se osvrnem na ove specifične teme mislim da svod analiza koja je napravljena na, e, na temu ovog instituta nije baš dobra. Drugim riječima, puno, bolj, puno više nepravilnosti je, naprav, e, je otkriveno kasnije. Stoga bismo možda trebali krenuti od toga što u proteklim godinama nisu baš ostvareni neki rezultati niti prilikom analize. To ne bi trebao biti ekskluzivan klub, niti zatvoreni krug. I to bi trebalo biti otvoren e, i stvarnostima koje su malo udaljenije. Aspekt koji se odnosi na vidljivost. Ne znam koliko to sada je bitno. No, E i T se meni, dakle kad to kažete, to vas podsjeća na nešto fizičko. Mm, kao da je to nešto što je negdje situirano i to je to. Stoga smatram da bismo možda morali promijeniti malo i naziv. To je već netko rekao prije mene. Većina kolega, dakle zastupnici, i sami ne znaju što je EIT. A pazite, probajte onda samo zamisliti što se događa e, s građanima zemalja članica. Tako da, trebalo bi osmisliti nešto e, što bi se moglo bolje e, shvatiti kao nekakva zajednica. A zatim, nedostaje veza između onoga što je danas rekao generalni direktor za obzor Europa. Obzor Europa se okreće horizontalnosti, dakle napušta ideju klastera, a mi u EIT-u i dalje idemo s e, onim putem koji izgleda više baš i nije dobar. Čak i kad govorimo o kreativnoj industriji, tu opet gledamo jedan specifični sektor. I bojim se da smo zapravo potpuno izolirani od ciljeva e, programa Obzor Europa. Puno hvala. A sada drugi izvjestitelj u sjeni. Izvolite. Hvala vam na e, izlaganju o e, funkcioniranju detaljima e, nove agende e, ovog instituta. Mi smo uvijek za viziju samo ako će to donijeti e, konkretne prednosti cjelokupnom europskom gospodarstvu. Nažalost, podatke koje smo dobili od Europske službe za istraživanje ističu da 73% financijskih doprinosa EIT-a je usredotočeno na pet zemalja, to smo već čuli. Nizozemska, Francuska, e, Švedska i Njemačka te Ujedinjena kraljevina. A zapravo bi aktivnosti KICA trebale biti rasprostranjene u svim regijama u Europi. U predlogu stoji da bi trebalo osnažiti e, schemu inovaciju, no ne piše nikako kojim e, praktičnim mjerama te prema kojim parametrima. Stoga, kako se želi stvoriti veća ravnoteža resursa između zemalja? na ovaj način. Zatim, iz procjena učinka koje je komisija poslala početkom kolovoza ove godine, stoji da 79% javnih rasprava, doprinos iz javne rasprave pokazuje da organizacije mm, istraživačke integracije nisu dovoljno povezane sa lokalnim i regionalnim sustavima. Tako da pitanje je kako riješiti te ravnoteže. Mm, moja stranka i klub ID želi promicati e, kicove i želi da se e, oni više provode na lokalnoj razini. No, u istom dokumentu stoji na stranici 53 da neki partneri Kicova su izrazili svoju e, zabrinutost i sada citiram postoji nekoliko uticajnih partnera kojima se e, koji zapravo sredstva dijele između sebe. A to je još jedna kompliciranija tema od svega što smo do sada spomenuli. Stoga, kako komisija misli riješiti taj problem i zajamčiti transparentnost kad govorimo o distribuciji sredstava? Naravno da pritom treba analizirati dakle, e, da li je bolje slijediti kriteriji izvrsnosti ili regionalne kriterije. Zatim, što je učinjeno po pitanju ovih žalbi, je li netko to analizirao i je li bilo dodatnih provjera u onom dijelu koji se odnosi na financije i koji se odnosi na KIC, EIT želi povećati obrazovanje i obuku sa snažnim e, elementima poduzetništva kako bi se formirale sljedeće generacije e, talenata. Mi smo definitivno za takve aktivnosti i želimo da se osnaže veze između sveučilišta i centara za istraživanje te MSP-ova koje su vrlo često isključane iz ovakvih aktivnosti zbog nedostatka informacija ili previše birokracije. Zatim, ako želimo osnažiti brand EIT-a, kako će se promicati ta oznaka EIT na sveučilištima kada većina zapravo ni ne zna za taj institut. Naš je prijedlog da ulažemo kako ne bi samo velika e, i poznata sveučilišta imala koristi od tih sredstava i iz stvaranja projekata već smatramo da bi i mala sveučilišta trebala imati pristup tim programima koji će, zato što će ta mala sveučilišta omogućiti bolju povezanost sa teritorijom, te time onda pridonijeti i e, širenju informacije. Hvala vam. E, za ECR imamo gospodina Roprosa, on je izvjestitelj u Sijeni za oba dokumenta. Gospodin Roka ga za ga zamjenja, zamjenjuje. Nažalost, e, on ne može biti ovdje na misije u Washingtonu. Ovo je vrlo e, važno za njega, pa ću pročitati njegove e, bilješke. Moramo smanjiti administrativno opterećenje. Mala i srednja poduzeća se time ne mogu uhvatiti u koštat. za kikove je važno da razmjenjuju dobre prakse. Pitam komisiju je li se to i kako danas događa. EIT se mora e, fokusirati da stvori e, trokut znanja. E, nismo sigurno da li je samo obrazovni aspekt važan. Mora svoje istraživanje plasirati na tržište. U ovoj teškoj ravnoteži treba na E, pocrtati da EIT e mora e, biti potaknut i tjeran izvrsnošću. Ali i još važnije je da gledamo preklapanja, naročito u vijeću za inovacije. Kako će komisija spriječiti preklapanje? financijska održivost E, moramo pomoći novim kikovima koje nisu još financijski e, održiva, ali na ograničen period. To mora biti uvjetovano, kikovi koji ne funkcioniraju neće dobiti ta sredstva. E, zahvaljujem na suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u Sjedni. Hvala. Za drugi dokument Gospođa Iza Matijas je izvjestiteljica u sjeni za guje. I mogu ja to napraviti na kraju. Imamo tri zahtjeva za riječ. Počet ću sa gospodinom Elerom. Hvala lijepa. Kolege, e, podsjećam vas da moramo gledati i na detalje malo pažljivije. Ako pogledate statistiku u smislu geografske ravnoteže, vidite da je to otišlo samo u pet e, zemalja. Ako gledamo čvorišta, onda je to drugačije. Naročito ideja da promičemo EIT mm, i da u siromašnim regijama Eh, za njih je ta ideja eh, ekstremno zanimljiva. Eh, zemlje koje ima, nisu toliko razvijene trebaju uključiti svoju industriju, mala i srednja poduzeća. Tamo treba razviti i sudjelovanje škola, sveučilišta. Zanimljiva je stvar kako to raspodijeliti i proširiti. E, e, možemo biti i kritični kad se e, govori o čvorištima, ali kad vidite statističke podatke o kiksovima vidimo da to nije dobro raspodijeljeno. Kamo idu studenti tehničkih fakulteta moramo poticati i sudjelovanje žena. E, prema tome treba koristiti instrumente da to postignemo, ali e, kikovi mogu promijeniti demografsku sliku određenog područja. Moramo gledati gdje su problemi, a gdje e, rješenja što se tiče sudjelovanja industrije. To je bio politička odluka od samog početka e, klimatske inovacije, energetske inovacije. E, nismo e, imali dobar poduzetnički okoliš za to. To je bio problem nismo e, imali poduzetnika na tržištu koji bi se za to zainteresirali. Ako gledate KIK e, na klimatskom području, moramo priznati da na početku smo stvorili stvorenje, stvorenje ili tvorevinu u koju smo e, utrpali mnogo ideja. Ali ako želimo promijeniti obrazovne strukture, ako želimo potaći e, interes, poduzetnički interes mladih ljudi, na primjer, onda trebamo imati sudjelovanje mm, sudjelovanje raznolikih aktera. E, e, revizorski sud E, je također dao svoju ocjenu. E, komisija se u svojim ocjenama koncentrirala na to je li novac dobro potrošen. Međutim, problem je pravo e, i da li imamo dobru definiciju svih stvari koje su tu uključene. Revizorski sud je dao ocjenu koja je orijentirana i prema učinku cijelog projekta. Ne možemo preopteretiti taj instrument. Argument da, da to ne, da, da to neće imati europski učenak, ali e, mi smo na početku mislili da će to biti europski pantan MIT-a, američkog MIT-a ali od 3 milijarde ne možemo očekivati da će promijeniti sustav obrazovanja na sve sveučilištima. E, ne možemo očekivati da ćemo to postići sa osnivanjem pet kikova. E, vodeći dokument koji je zanimljiv i kritičan, e, taj je, to je dokument od revizorskog suda on nas mora voditi. Oni ne, e, ne broje e, samo račune i potrošene sate. Oni e, gledaju na učinak u budućnosti. Što bi EIT mogao donijeti europskoj budućnosti? Hvala, gospodine Eller. Gospođa Litao Markeš ima riječ. htjela bih e, spomenuti tri problema. Prvo, EIT i kikovi, mi smo si stvorili time problem. Prenošenje e, rezultata inovativnosti u praksu. Ja se možda varam ali mnoge zemlje u cijelom svijetu taj problem e, rješavaju bez administrativne ili javne pomoći. To nekako tamo ide samo od sebe. E, e, javna pomoć ne može trajati vječnost. To je neka vrsta državne pomoći koju mi dajemo a kad se radi o održivosti kikova moramo vidjeti koja je njihova dodana vrijednost, a koja još nije vidljiva u sadašnjem trenutku. Stoga je važno prikupljati e, iskustva, e, vidjeti u, gdje stvari idu u, u pravom smjeru, spomenuta energetika. To je nešto što moramo ovdje imati pred očima. ova e, priča o e, regijama koje e, su na nižem stupnju razvoja i tamo ima poduzetnika koji se rado umrežavaju u takove mreže. To smo vidjeli i kod drugih regija gdje se radilo o, o sredstvima Evropske unije. U nekim e, rekijama se ta sredstva prihvaćaju, a nekima ne. Evo, izvolite, imate riječ. Zatražili ste riječ. Hvala. Ja ovdje govorim kao izvjestiteljica o, e, iz e, odbora Kult. Govorit ću s aspekta obrazovanja, ali naravno radim i u Itreju i govorim i o tim interesima. E, govorim o razini ambicije kako ona stoji u zakonodavstvu. Kad sam prvi put pročitala taj e, prijedlog zakona, mm, on mi se nije činio ambicioznim. Govorila sam s komisijom i direktorom i EIT-a i uvjeravaju me da je kvaliteta rada koja se odvija dobra i e, stoga bi trebalo više toga unijeti u zakonodavstvo. Bez e, invencija, bez izuma nemamo što inovirati. Tehnička, e, tehničko obrazovanje je tu od kritične važnosti. Imamo tu inovacije i tehnologiju. Ne prodajemo samo ideje, već proizvode, proizvode koji se koriste u svakodnevnom životu. Ako govorimo o širanju kikova, e, to je važno. EIT mora služiti svim državama članicama. Moramo i to, e, to znanje imati u institucijama visokog obrazovanja s tim na, u, ime moramo e, na, na početku, e, samom na početku uključivati obrazovne institucije, na početku financiranja. Moramo poticati tehničko obrazovanje i poduzetničko obrazovanje i osposobljavanje. E, ljudi su jednako bistri u Rumunjskoj kao u Njemačkoj i drugim e, razvijenim zemljama, ali dugo godina nisu imali dovoljno sredstava, dovoljno dobrih obrazovnih institucija. Novi model e, financiranja mi se čini razumnim. imam i ja tu nekim, nekih malih problema, ali molim sve, nemojte zaboraviti da 30% e, odgovornosti EIT i svakog kika je obrazovanje. A, a obrazovanje nikad ne smije biti tjerano samo pomišlju na dobit. Naravno, kikovi moraju biti profitabilni, ali to mora biti spojeno sa dobrim obrazovanjem i dobrim istraživanjem. Je. Moramo biti oprezni u našim zahtjevima da sve bude profitabilno. Što se tiče otvorenosti, slažem se. To ne smije biti e, zatvoren klub. Ali to je povezano također i sa vidljivošću. E, e, kad sam stigla u parlament nikad nisam bila čula za EIT, radila sam kao novinar na znanstvenom području. E, ali to me sada zastrašuje. E, znamo da je istraživanje dobro, ali vidljivost nije tu. Moramo imati i proračunsku liniju za to koja će javnost upoznati sa cijelim projektom. Ljudi će aplicirati za fondove. Zato moraju saznati gdje su ti fondovi, što oni omogućavaju. Ako parlament e, e, e, ima opet saslušanja u Itreu je to jako važno Moram imati, morali bismo imati barem jedno saslušanje o tome godišnje dolazim sada do sada kulta mi tražimo jedan kik za CCI. Ne smijemo zaboraviti da većina prihoda od kreativnih industrija dolazi od filmova, video igrica i interneta. I to ne smijemo zaboraviti u Europskoj uniji. Evo, u, u Ujedinjenoj kraljevini imate studio za filmove Harrya Pottera o Harry Potteru. E, I tu su prihodi te, industrije deset puta veći nego prihodi e, ribarstva. moramo biti pragmatični ako e, želite više informacija o kulturnim e, kikovima, molim da mi se obratite. Hvala lijepa. Ako nemamo drugih e, zahtjeva za riječ, onda idemo na... Evo, imate riječ, izvolite. Ja sam se samo htio osvrnuti na ono što su kolege rekli o tome kao prvo kako proširiti informacije. Mislim, malo je naša krivica. Ako mi za jednu manju inicijativu damo 4 milijarde euro, a nije obavezno da uključite regionalni centar ili regionalni kic, zašto smatramo da smo proširili vijest? Ako to ne povežemo bolje, kao što smo napravili na primjer u znanosti ili diplomaciji. Ehm, po prvi puta ćemo imati hub u Izraelu, oni su snažno poduzetnički orijentirali, orijentirani. Kako mi smatramo da ćemo proširiti e, tu vijest ako ne budemo izgradili most između e, razloga u obzoru, u programu Obzor i instrumenta kojeg smo pokrenuli želim reći da se koncentriramo na EIT, ali zapravo pravo pitanje je kakav je kontekst EIT-a. I ako to ne budemo rješavali i u drugim schemama, u nijednom od operativnih fondova ili strukturnih fondova nismo nikada tražili od zemalja članica da slijede jedan integrirani pristup kako uključiti hubove ili EIT mogli smo im reći, e, ako želite se e, prijaviti za strukturne fondove, dajte nam recite kako ćete to povezati sa EIT-om ili hubovima. Zato što zemlje članice jednu trećinu strukturnih fondova troše na istraživanje i razvoj, ali nije nam nikada palo na pamet da bi jedan od e, obaveznih kriterija mogao biti i povezivanje hubova i kicova. Tako da očekujemo od tog ograničenog proračuna da promijeni svijet, a nismo spremni to povezati sa širim proračunom koji bi mogao ipak utjecati na to. A sada samo se misli, dobro, oni su premali i nitko za njih ne zna. Dobro, da, imate pravo. A u ime komisije, tu je gospodin Hoffman. Možete li nam vi reći što mislite o tome? I molim vas da uključite mikrofon. Oh, <laughs> uh, Uvaženi uh, predsjedavajući, uh, dame i gospodo, čestitam vam na izboru za predsjednika ovog odbora i hvala vam što ste mi dali priliku da vam ukratko sažmem novosti koje je komisija e, unijela u svoj prijedlog. Prijedlozi e za EIT ciljaju na to da se kao prvo uskladi okvir EIT-a sa budućim programom Obzor Europa, te da se unaprijedi funkcioniranje EIT-a, te da se iskoriste snaga, e, te da se dakle multipliciraju efekti tamo gdje je to potrebno. Komisija je predložila revidirati uredbu u postupku preinake, kako bismo u, jedan, u jednom zakonodavnom, obuhvat, zakonodavnom aktu obuhvatili dokument iz 2008. 2013. a sve to u cilju postizanja veće e, jasnoće. Isto tako smo predložili da postane neutralan što se tiče vremena, tako da ne moramo e, to mijenjati sa svakim novim VFO-om. a nova strateška agenda se mora usvajati za svako razdoblje od sedam godina. A sve to kako bi se e, osigurala bolja usklađenost sa ciljevima programa i kako bi se definirali dugoročni prioriteti, uključujući odabir novih kicova i definirale financije za nove aktivnosti. Dakle, eto, to je to. Ključne novosti. E, sve ove izmjene su unesene na temelju snažnih dokaza, radili smo analizmu 2007. Zatim uzeli smo u obzir izvještaj revizorskog suda iz 2016. te našu ocjenu učinka, procjenu učinka. Glavne novosti, koja se, neka od kojih se e, često tu spominjala, je otvorenost i transparentnost. EIT će osigurati da KIC primjenjuje stroga načela otvorenosti i transparentnosti u odabiru novih članova te u odabiru poslovnih planova. E, uredbom se uvodi novi model koji je u skladu sa postojećim modelom, a svi, svi želimo da kicovi postignu financijsku održivost. To znači da ćemo smanjiti stope sufinanciranja kako bi se kicovi e, potaknuli da e, diversificiraju svoja sredstva, svoje izvore financiranja i na taj način zapravo postali samodostatni i održivi. Nakon 15 godina, kada bi kicovi već trebali ostvariti financijsku održivost, onda bi se moglo potpisati memorandum o razumijevanju. Što se tiče regionalne dimenzije, da, naravno, e, scheme regionalne inovacije bi trebale postati integralan dio te strategije i komisija predlaže da 10% sredstava ide upravo e, u tu svrhu. Zatim također govori se o tome o boljoj suradnji s institucijama, o pružanju podrške institucijama visokog obrazovanja koje onda mogu bolje povezati sve te sektore, a 25% novog proračuna za te aktivnosti će biti e, e, će biti usmjereno u zemlje koje su skromni inovatori, da se tako izrazim. Zatim imamo i prijedloge koji vode račune o prioritetima koji su proizašli iz analize. Želi se povećati odgovornost e, prilikom upravljanja, sinergije sa EIC-om te ostalim e, dijelovima programa Obzor te ostalim relevantnim europskim instrumentima, to će se također razvijati. I konačno, budući da je netko spomenuo i pitanje osoblja, htjela bih istaknuti da sada smo u uredbu unijeli mogućnost e, za sklapanje dugoročnih ugovora. Hvala vam svima i tu smo naravno na vaš, tu smo vam naravno na raspolaganju. Hvala vam, prije nego što dam riječ kolegama izvjestiteljima. Htio bih dati riječ kolegi Buzeku. Evo, samo par minuta. Ja sam samo htio reći sljedeće. Ovo je jako važno pitanje za Europsku komisiju i vjerojatno nije teško na njega odgovoriti. Trebali bismo pronaći rješenja da osiguramo da aktivnosti budu strukturne, a ne financijski održive. Obrazovanje je sigurno najbolji primjer. I to podržava, e, da to podržavaju svi kids. Nakon 2024. A ako ne budemo se brinuli za to, e, mislim da ćemo ugroziti naš trokut znanja i podržao bih i kolegu iz Renewa. Dakle, schema za regionalnu inovaciju je također potrebna u budućnosti, a nakon 2024. sjećamo se da su tri kica, vi ste ih spomenuli tri, digitalno klima te ino energetika. To su, to su bila prva tri kica. Jako je važno da ih zadržimo u istoj ovoj fazi i da im omogućimo e, mogućnost financiranja kao u proteklih 15 godina. Tako da jako je važno da e, evropske institucije budu jednako odgovorne za sve kicove. Hvala vam. Hvala. Gospodine, jeste vi imali konkretno pitanje? Evo da, vrlo kratko je za predstavnicu komisije. bili smo u Budimpešti i u Beću i vidjeli da neke od tih e, kicova, poput onog za klimu ili za energetiku ili još neki drugi, da stvarno rade odličan posao, bez ikakve sumnje. A većina e, nije ni blizu bilo kakve financijskoj održivosti. 2023. se približava. Što zapravo znači da imamo memorandum o suradnji? To je čisto da mi netko pojasni ako je moguće. Hvala. Evo još jedno kratko pitanje. Ja također imam pitanje za komisiju. Rekli ste da ste uključili mogućnost e, ugovora o radu za više od 10 godina. No što je sa ovih desetak ljudi koji su počeli već odavno to se neće na njih primjenjivati. Još uvijek je on problem s tih deset ljudi koji neće dobiti produljenje svog ugovora o radu. E, hvala vam. E, gospođo, ne znam, želite li odgovoriti? Što se tiče kica te e, financijske održivosti, Različiti kicevi imaju različite poslovne modele i imaju različite izvore financiranja i prihoda i to je stvarno dobro i mi ih mm, i dalje potičemo da se sami orijentiraju prema tržištu. Što bi to značilo za odnose između EIT-a i kica te statusa kica nakon tih 15 godina? Svi znamo da je ulaganje u kicove da treba zadržati u nekom obliku i zato predlažemo da se sklope memorandumi o razumijevanju između EIT-a i kica tako da na neki način ostanu u toj proširenoj obitelji. Što bi trebao e, značiti taj memorandum o suradnji? Oni definiraju prava i obveze kica nakon tog razdoblja, rješavaju stvari poput eh, poput recimo poziva na natječaje i tako dalje. Mislim da bi to pomoglo da zadržimo kicove dijelom cjelokupnog okruženja e, za inovacije. Što se tiče osoblja, da, to smo analizirali i rezultat je sljedeći. Prema pravilima e, pravilnika o osoblju, to je situacija koju jednostavno ne možemo drugačije riješiti Zbog toga smo produžili novu uh, uredbu kako bismo tu uh, situaciju ispravili uh, u sljedećem, u nadolazećem razdoblju. A sada dvije izvjestiteljice nam mogu dati svoje konačne zaključke. Gospođa Marisa Matijas je prva, izvolite. Hvala. ne mogu odgovoriti na uh, ostale komentare, a da se pritom ne osvrnem na posljednju intervenciju komisije. Komisija je napravila pogrešku. Mi ćemo pokušati pronaći rješenje koje će nam omogućiti da krenemo dalje. Zato što bojim se da će, to jest, jako velik broj osoba će ostati bez posla zbog administrativnog E, problema, a mislim da komisija mora snositi odgovornost za to. Što se tiče strateške agende, ja se slažem sa svime što je rekla izvjestiteljica i e, veselim se što ću s njom surađivati. Svi mi želimo izvrsnost svugdje, diljem Europske unije. I ja mislim da to možemo postići i ako se usredotočimo samo na izvrsnost, bojim se da ćemo ostati e, da će nam ostati manja raznolikost od one koje imamo sada. Zatim moramo raditi i na ovim kicovima koji su također identificirani. I sada još nekoliko komentara na moj izvještaj. E, hvala vam svima na komentarima. Ne mogu sada, nemam dovoljno vremena za odgovarati na sve. Ali neke stvari su se više e, puta pojavljivale. Dakle, održivost kicova. To je problem kojeg ćemo morati oprezno rješavati. Moramo voditi računa o puno e, aspekata. Kao prvo, svi su kicovi različiti. Svi imaju iste probleme, ali u različitim sektorima. Tako da imamo isti problem, ali morat ćemo ga rješavati na različiti način i surađivati sa različitim e, zajednicama. Stoga nam je potreban political pristup ne možemo e, imati pristup, dakle, e, jedan koji funkcionira za, jedan pristup koji će sve riješiti, kad govorimo o tome je li ta ideja uspješna ili ne, tu ne propitujemo to da, da ona postoji, već jednostavno pitamo da inovacija ne dolazi od nikuda. E, potrebno je nekoliko godina truda. Moramo imati nešto što možemo pokazati našim e, društvima. Govorimo o e, institutu koji postoji već 11 godina i bilo bi vrlo komplicirano reći je li uspješan ili ne nakon 12 godina. Treba nam puno više vremena, treba rezultati i ishodi koje vidimo pokazuju da smo stvarno jako puno toga i učinili. Dakle, to je nešto što moramo ocjenjivati, a ne samo postojanje tog instituta. Multinacionalne tvrtke da, velike tvrtke da, ali moramo uključiti i MSP-ove većina europskog gospodarstva se temelji na MSP-ovima. I e, to se mora održavati u našem radu. Moramo e, zapravo moramo se usredotočiti na ključne elemente Europske unije, dakle uključiti male i srednje tvrtke, budući da su e, one okosnica europskog gospodarstva. Rodna ravnopravnost, naravno to je također nešto što moramo riješiti, e, zemljopisna neravnoteža. Te mislim da smo sada u odličnoj poziciji da riješimo sve što se tiče putem uredbe. Mislim da možemo osnažiti ulogu EIT-a te obraniti model koji funkcionira, ali bi mogao funkcionirati još bolje ako institutu pružimo potrebne kapacitete i politike. i najviše želim zahvaliti e, komentarima svih kolega i sigurna sam da ćemo uspjeti vrlo lijepo surađivati zajedno. Hvala lijepa, gospođa Karvalja, sljedeća, izvolite. Hvala. Prije svega hvala gospođi Matijas, e, drugoj izvestiteljici i svim izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama na, e, na prijedlozima. Mislim da se uglavnom e, uglavnom smo svi razgovarali o istim stvarima, ravnoteži geografskoj i ravnoteži e, rodnoj. E, izvjestiteljica u Sjeni rekla je također nešto i o boljoj ravnoteži u ovom trokutu znanja i to će zasigurno biti naglašeno u izvješću moramo još raditi, na primjer, na pitanju zadržavanja izvrsnosti kao kriterija, dakle, da bolje možemo obuhvatiti tu izvrsnost i da krajnji rezultat tog kriterija izvrsnosti bude uravnotežen u cijeloj Europi. Dakle, to, na to moramo paziti i također moramo razgovarati više o pitanju drugog kica i moramo imati pravedne i uravnotežene kriterije o održivosti za ova tri kica koja su završili, na primjer, edukacija i usluge koji oni e, pružaju regiji Dakle, imamo još posla, ali mislim da smo svi složni, da želimo imati bolje te da želimo riješiti još otvorena pitanja koja imamo u IT-u i naravno otvorena sam za sve vaše prijedloge vezano za izvješće. Hvala lijepa. Hvala. I ovime smo završili raspravu o ovoj točki. Samo ću vam reći, sljedeći korak je konzultacija završnog izvješća 18. 19. ožujka 2020. Rok za predaju amandmana će vjerojatno biti 24. ožujka, onda u travnju 27. 28. imat ćemo glasanje na odboru ITRE i vidjet ćemo kad će plenarna glasati na ova dva, ova dva izvješća. Idemo na točku 12. Pokušat ćemo malo ubrzati rad. Da imamo vremena za dijalog, pitanja i odgovore, imamo razmjenu gledišta s komisijom o trenutačnom stanju u pogledu provedbe direktive o sigurnosti mrežnih informacijskih sustava. Pozdravio bih gospodina Jakuba Boratinskog, on je šef jedinice za kibersigurnost, e, politika digitalne privatnosti, dok nam se on pridruži na podiju. E, on će dakle objasniti stalište Europske komisije, a ja ću vas obavijestiti da je direktiva o sigurnosti mrežnih informacija i sustava usvojena u parlamentu 6. srpnja 2016. Rok za transpoziciju 2018. Prvo izvješće će biti 9.5.2021. Države članice su imale do 9.11.2018. da identificiraju operatere ključnih usluga, na primjer struja i transport, također digitalna infrastruktura, to su imena domena, e, sistemskih usluga. Komisija je objavila prvo izvješće pod klauzulom za reviziju direktive i ona se fokusira na to kako su države članice izvršila identifikaciju operatera ključnih usluga. Izvješće je našlo e, velike nedosljednosti. I ja bih pozvao gospodina Boratinskog da nam kaže nešto više o tome i drugim aspektima vezanim za direktivu NIS. I zamolio bih ga da se ograniči na 10 minuta, a vi se slobodno javite za riječ. Koordinatori imaju prioritet, ali imat ćemo samo jednu rundu intervencija kako bismo stigli završiti do 4 i 45. Gospodine Boratinski, izvolite. Dobar dan svima, hvala lijepa gospodine predsjedatelju što ste dali komisiji riječ. Direktiva NIS je za nas e, osnova i temeljni stup pravnog okvira za kibersigurnost u Europi. To je prvi zakonodavni akt te prirode koji je usvojen u Europskoj uniji. Nije bilo lako pregovori oko ove direktive trajali su preko tri godine i Europski parlament igra jako važnu ulogu u završetku ovog procesa i od tada smo bili brži. Akt od kibersigurnosti je, trebalo je samo godinu i pol da se to usvoji. Dakle, direktiva NIS, u njoj se radi o tri pitanja, to je da osiguramo da imamo neke osnovne kapacitete na nivou država članica i Unije. Drugo, da imate poduzeća u ovom kritičnom sektoru koja provode prakse upravljanja rizikom i obavješćivanja o incidentima i treći dio direktive e, radi se o mehanizmima za suradnju na razini Unije. Direktiva je usvojena sredinom 2016. Datum za prijenos u nacionalno zakonodavstvo je bio svibanj 2018 prijenos je bio izazov za, za dosta država članica, međutim do rujna ove godine sve države članice su javile da su u potpunosti prenijele direktivu u svoje zakonodavstvo. I u ovom trenutku nemamo za sada potpunu sliku kako je stanje primjene direktive u državama, ali postigli smo taj prag i ove temelje, temeljna zakonodavstvo imamo E, na mjestu. Predsjednik je spomenuo izvješće koje je nedavno objavljeno o identifikaciji operatera ključnih usluga. I to je jedan e, od izazovnih elemenata direktive. Imamo jedinstvenu situaciju to e, jer direktiva NIS je usvojena na osnovi članka 114, dakle pravna osnova za unutarnje tržište. Međutim, sam opseg direktive, dakle tvrtke koje potpadaju pod njeno područje djelovanja, e, su rezultat identifikacije pojedinih slučajeva od država članica i parlament i komisija u vrijeme pregovora bili su zabrinuti oko mogućeg učinka, e, moguće fragmentacije i zato smo imali ovu odredbu gdje komisija mora izraditi takvo izvješće o procjeni dosljednosti identifikacije prije nego što cijelo izvješće o reviziji izađe koje će biti najkasnije u svibnju 2021. Države članice dobili su još šest mjeseci za identifikaciju tih operatera ključnih usluga. Taj rok bio je e, studeni 2018 šest mjeseci nakon toga mi smo trebali objaviti izvješće, ali došlo je do kašnjenja zbog kompleksnosti procesa. Pa smo mi radije pričekali da dobijemo kompletnu sliku. I zato je izvješće kasnilo sedam mjeseci, izašlo je krajem e, listopada i preporučam da pogledate to izvješće. I ako pogledamo zaključke, izvješće je identificiralo neke nedostatke u dosljednosti identifikaciji. Kad govorimo o dosljednosti, radi se o sljedećem. Obično očekujemo da tvrtke, na primjer u energetskom, financijskom ili bankovnom sektoru koje potpadaju pod direktivu, koje inače imaju usporediv raspon usloga bi bili dosljedno identificirani kao operateri ili ne, ako nisu toliko važni sistemske točke gledišta. Dakle, mi smo pogledali informacije koje smo dobili od država članica, tiče se identifikacije takozvanih ključnih usluga koje pružaju te tvrtke i vidjeli smo da se pristupi razlikuju po državama članicama Ponekad imate generičku definiciju kategorije, na primjer struja, opskrba strujom, a ponekad u nekim slučajevima imate mnogo specifičnije prezentacije tih usluga. Na primjer, tu imamo prijenos struje, distribucija struje, pro, e, proizvodnja struje. Ne želim vam dosuđivati s tim e, detaljima, ali ovi elementi su pokazali određena neslaganja. Drugo, države članice koristile su pragove, na primjer za količinu proizvedene struje ili broj e, prihopćanih autonomnih sustava i vidjeli smo i tu značajne razlike između država članica. Kao krajnji rezultat imamo različite stupnjeve u broju tih, zapravo brojeve kompanija koje su identificirane kao operateri ključnih usluga. Rezultat te analize bit će potpun kad budemo imali potpunu sliku onoga što se događa u državama članicama. Ali već u ovom e, koraku vidimo e, određenu fragmentaciju i to može utjecati implicitno, to jest indirektno na kibersigurnost zbog e, prekograničnih e, međuovisnosti također može imati utjecaj na uvjete za države u određenim, za tvrtke u određenim državama članicama koji moraju biti jednaki za sve. Ali ovo je jedno specifično pitanje, što sad radimo? Pa Bavimo se prijenosom zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo u praksi. Ja sa svojim timom posjetio sam sve države članice, to jest za sada smo posjetili pola država članica, posjetit ćemo i ostale. Razgovarali smo s nadležnim tijelima. U nekim državama imate jedno središnje nadležno tijelo, ali u nekim su nadležnosti decentralizirane. Imamo središnje regulatore koji se bave kibersigurnosti. Dakle, razgovarali smo sa predstavnicima vlada, a u isto vrijeme i imamo uzorak tvrtki u okviru ove direktive s kojima razgovaramo, pa tako dobijemo sliku o onome što se događa. Profesionalno je to bilo vrlo zanimljivo, jer vidimo pravi utjecaj e, direktive na terenu, da ću vam primjer u jednoj državi članici, Rekli su mi da su zahvaljujući ovoj direktivi mogli zaposliti četiri puta više stručnjaka za kibersigurnost u svom nadležnom tijelu koji će osigurati da se direktiva provede. U nekim drugim državama članicama u poduzećima su nam rekli da zahvaljujući ovoj direktivi prvi put su dobili adekvatan proračun. Dakle, vidimo ovaj učinak na terenu, ali vidimo i da mnogo toga treba učiniti. Neke države članice još moraju usvojiti dodatne smjernice, sekundarno zakonodavstvo. I iako je direktiva usvojena 2016. mislim da još uvijek smo u ranom stadiju provedbe. Kao što je rekao predsjedatelj, datum za reviziju je svibanj 2021. Tada najkasnije ćemo izvršiti reviziju direktive. Povjerenik Breton je e, izrazio namjeru da se taj instrument e, revizija napravi najkasnije do 2021. svibnja. Zadnja stvar tiče se funkcioniranju tijela e, skupine za suradnju NIS koja je osnovana u okviru direktive i to funkcionira odlično, države članice rade na razmjeni iskustava i to tijelo je postalo glavno političko tijelo koje koordinira rad država članica u kibersigurnosti e, dalje od same implementacije direktive NIS. Možda najbolji primjer toga je nedavan eh, rad eh, na sigurnosti mreža 5G na kojem radi skupina za NIS suradnju uz podršku komisije. Također eh, pružamo podršku državama članicama u provedbi NIS-a. Imat ćemo i nove inicijative, mislim da ova NIS direktiva je jedna osnova i ona je ključna i zaslužuje svu našu političku pozornost e, i resurse. Hvala. Hvala na pojašnjenju. Hvala što ste se držali zadanog vremena. Imamo dva zahtjeva za riječ. Ako se još netko želi javiti nakon ova prva dva pitanja, slobodno se javite. Gospođa Pilar de Castillo je prva. Nemamo mikrofon. Hvala lijepa. Korisno je vidjeti za sve u kojem je stadiju provedba NIS direktive, kakve ste probleme identificirali, kakve zaključke ste izvukli. Mislim da je vrlo jasno iz ovoga što ste rekli da države članice su razvile različite metodologije i različite interpretacije onoga što su točno ključne usluge pod direktivom NIS i dakle to postaje prostor za fragmentaciju. I time smo dobili upravo suprotno od cilja ove direktive. I u tom slučaju revizija i prilagodba direktive NIS pogotovo područja primjene, također poboljšanje suradnje među nadležnim tijelima država članica je ključna i toga se moramo uhvatiti. I to što je prije moguće. Moramo riješiti dakle te probleme. Možda je bolje razmišljati u smjeru uredbe, a ne direktive. Znamo koji su problemi sa direktivom, imamo prevelik prostor za interpretaciju, tumačenje. A ovo područje, više od bilo kojeg drugoga, treba imati dobar tajming, dakle nemamo mnogo vremena i treba na jasan način ovo interpretirati i provesti. I mislim da bi bilo dobro da e, revizija dođe u obliku uredbe, a ne direktive. Hvala gospođa Kastilja. Gospodin Kristov je sljedeći. Hvala predsjedatelju. Инцидентна кибератака, вследствие на която бяха хакнати данните. Bili su žrtve napada i na podatke, to je pogodilo milijune građana. Poduzete su mjere u okviru posjeta komisije da li je komisija već posjetila Bugarsku? Kakva je vaša ocjena situacije na licu mjesta? Thank you uh, Hvala lijepa. Gospođa Virkunen je sljedeća. Hvala predsjedatelju. Hvala na prezentaciji. Kad govorimo o kibersigurnosti, mislim da je jako važno uključiti je u sve razine, dakle u poduzećima, u državama članicama i na europskoj razini. Imam pitanje. Što mislite gdje su najveći rizici, gdje je potrebno poduzeti eh, najviše aktivnosti? Da li je to u nekim sektorima, u društvu, industriji, svakodnevnom životu gdje se nismo dovoljno fokusirali na kibersigurnost ili dakle možda neke razine postoje dakle država članice ili na razini poduzeća ili lokalnim razinama gdje treba poduzeti neke aktivnosti. Spomenuli ste 5G, možda postoje neke druge tehnologije gdje bismo trebali biti svjesni, gdje možda postoje nove vrste rizika u kibersigurnosti. Također zanima me koji je vaš pregled, koje je vaše mišljenje da li vršimo dovoljno osposobljavanja i testiranja u državama članicama i u različitim organizacijama gdje bismo mogli održati osposobljavanje i pripremiti ih za moguće e, rizike u kibersigurnosti. Hvala. Ako nema više javljanja za riječ, možete odgovoriti na ova pitanja i također ako želite dati neku završnu napomenu, zaključak, izvolite. Oprostite. Gospodin Klaus Buchner prvi. Izvolite. Mm, htio sam uzeti riječ onako. Imamo dva različita podržaja, moramo biti oprezni. Jedno je normalni način prenošenja podataka trećim stranama, a drugo je e, nezakonit, nelegalan način. A to drugo se može riješiti to e, ovakovom direktivom. Jer je to e, nelegalno. Imamo li mogućnosti za te nezakonite transakcije podataka? One su vrlo široke. Kako ih možemo kontrolirati? Imamo ovdje u Europi sustav prenošenja e, e, osobnih podataka na nezakonit način. Što se što naše vlade ignoriraju, ništa ne rade protiv toga. Mislim da bismo ovdje mogli početi raspravu. Moramo spriječiti ilegalan transfer podataka, a to se događa svugdje u Europi. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, sada imate riječ. Hvala vam lijepa na svi ovim doprinosima u prvom. E, zahvaljujem gospođi Perez Castillo na komentarima. Ona podržava naše napore na tom području u vezi sa aktom o kibersigurnosti. U kontekstu revizije sve opcije dolaze na stol i u tom smislu ćemo mi e, izanalizirati, vidjeti kako najbolje uskladiti stvari kad je to potrebno E, države članice se potrudile da idu u tom smjeru, ali sve su to meke mjere. E, sigurnost, sigurnost e, izvještavanje o incidentima. Vidjet ćemo rezultate toga. Vidimo jedno područje direktive koje je usklađeno. recimo usluge oblaka i to misle. Imali smo tu jedan ležeran pristup. To nije, oni nisu toliko moćni kao operateri ključnih e, usluga. Mi ćemo imati vrlo široke konzultacije i računamo na pomoć parlamenta. E, pitanje e, o Bugarskoj E, mm, svjesni smo ovog velikog incidenta, već smo u kontaktu s vlastima, razmijenili smo u, u unutar e, sigurnosne mreže, kompjuterske mreže smo razmijenili e, informacije i razmjenjujemo sučelja kako bismo si uzajamno pomogli. U ovom u ovoj fazi ne dajemo komentare o našim nalazima, o našoj istrazi. Mm, govorimo uglavnom generički. Mm, u ovoj fazi vam ne mogu dati odgovor i niti daljnje detalje e, e, države članice sazrijevaju u tom smislu u Europskoj uniji. Mi često kažemo e, za e, države članice je bilo važno da naprave domaću zadaću. Ali sada idemo dalje u kontekstu rasprava. E, radne, radni program skupine za suradnju će nam u tome pomoći. Moramo osigurati da suradnja između država članica e, bude opipljivija i da je možemo pratiti. Imamo dvogodišnje e, radne programe za to. To su e, imamo programe poput Erasmus, tu se razmjenjuju saznanja o kibersigurnosti i tu imamo neka sredstva za rad imamo i prijedlog na stolu da um, počnemo suradnju među stručnjacima koji rade na istim područjima. To nije lako jer imamo još uvijek čvrsto mišljenje da je kiber sigurnost dio nacionalne sigurnosti, pa sve ne može biti onda uh, stavljeno na vidjelicu. I sada vaše pitanje. Htio bih reći e, radom na direktivi smo vidjeli da imamo razne stupnjeve zrelosti u sektorima. Upravljanje rizicima, to je teško uspoređivati. A u rizici mogu dovesti do velikih gubitaka u financijskom sektoru. Banke i druge financijske institucije su one koje imaju najzreliju obranu kiper sigurnosti. Imamo i visok stupanj aktivnosti na nivou Europske unije. E, isto tako ESB e, na tome radi intenzivno ljudi u bankama su daleko od, odmakli od drugih institucija e, jer a, rizik je također velik u bolnicama e, tu imate veliko, velik obim podataka koji se mogu ukrasti e, podaci o pacijentima su osjetljivi ali imate i razne postupke kiruške postupke infrastrukturu bolnica, sve je to vrlo ranjivo. I tu je područje e, gdje, e, da, e, gdje moramo mnogo toga učiniti. Bolnice nisu tako bogate kao banke, naravno, ali i to je područje koje moramo pažljivo pratiti. Javna uprava nije toliko u, pokrivena direktivom to nije prihvaćeno od strane država članica. E, neke države članice su napravile e, transpoziciju, ali to je stvar koju moramo riješiti u budućnosti. Države članice poduzimaju mjeru da zaštite i svoja tijela i sustave. Što? E, autonomna vožnja, umjetna inteligencija, 5G, to su primjeri gdje kibersigurnost ključni dio rješenja. Da. Što se tiče posljednjeg pitanja, e, ne znam sasvim točno. E, direktiva NIS e, govori o otpornosti kibersigurnosti E, stvaranje načinu na koji poduzeća, javna uprava i tako dalje se mogu zaštititi protiv kiber napada. Mi govorimo samo o kiber napadima, ali direktiva govori o svim vrstama opasnosti. A tu imamo i druge vrste incidenata koje nisu rezultat napada E, e, zračna kontrola. Tu imamo vrlo e, velik broj incidenata koji su uzrokovani lošim softverom ili neažuriranim softverom. Imamo i cijelo područje E, borbe protiv kiberkriminala. Tu zato trebamo zakonodavni okvir. Mm. Tu trebamo imati i definicije kaznenih dijela na tom području. Na tome se radi o već od 2011. godine. To je važan komplement našeg preventivnog rada. Toliko od mene. Hvala. Hvala vam lijepa na informacijama i na komentarima. To je zaista ozbiljna tema. I mi ćemo uložiti sve napore koji su mogući, da jačamo kapacitete e, izgradnje e, umjetne inteligencije i kritične infrastrukture za to moramo pomoći državama članicama da e, budu e, na visokom nivou što se tiče poštivanja standarda. Hvala kolegama i kolegicama koji su imali strpljenja da ostane u ovoj sobi do kraja. Mislim da bismo ovdje e, sada mogli zaključiti ovaj sastanak. Sastanak koordinatora počinje u 5 sati. Vidimo se sutra ujutro e, razmjena mišljenja sa povjerenikom za energetiku u 9 sati.